Nakon e, što je e, dala ostavku zastupnica Ulrike Lunaček, s datumom 24. listopada njezino mjesto ostalo je prazno. O tome smo obavijestili nadležne nacionalne vlasti. Ona je također sa datumom 24. listopada dala ostavku na mjesto potpredsjednice Europskog parlamenta. U četvrtak ćemo glasati i izabrati novog potpredsjednika koji će zamijeniti zastupnicu Lunačeg. Kandidature treba uložiti do sutra u 18 sati u ured zamjenika glavnog tajnika RR eh, 00101 otvoreni ured glavnog tajnika eh, u zgradi Luis Weiss. Dakle, moram u njemu stajati također i odobrenje kandidata. do izbora